Tajvanom. I to ćemo sasvim sigurno imati na umu kada ćemo se baviti ovim pitanjem u komisiji. Hvala. mi smo dobili e, prijedlog rezolucije, sutra će se glasovati o njemu u 11.30 ujutro. Prelazimo na sljedeću temu, sljedeću točku dnevnog reda, a radi se o, o usmenom pitanju Europskoj komisiji o diskriminacijskim carinskim postupcima protiv litavskih kamiona na ruskoj granici. Prije svega bih htjela dati e, riječ gospođi e, Gezine Majter koja je autorica pitanja. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Stvarno je to tako da ono što se ovog trenutka događa na granici između Litve i Rusije nešto što mi apsolutno ne možemo tolerirati. Litva ima otprilike, ne, 13 ne, 650, 650 e, špedicija poduzeća transportnih koji imaju ukupno 13 tisuća različitih teretnjaka. Koja ta teretna vozila različite robe prevoze u Rusiju? A Rusija je počela sad najraznovrsnije dodatne kontrole naručivati i provoditi nad litarskim kamionima, teretnjacima i na taj način vrši teške, tešku diskriminaciju i represalije. Došlo je do toga da su bez ikakvog obrazloženja dodatnim e, provjerama odvrgli sva moguća vozila iz Litve. I to je toliko do do te mjere teško da su već morali, da su nakon toga još tražili posebnu pratnju koja bi nakon posebnih provjera još te moguće kamione litarske kroz Rusiju pratili. To je nešto što mi apsolutno ne možemo podnijeti zato što je Litva članica Europske unije, a to se dakle odnosi ne samo na Litvu nego i na kompletnu Europsku uniju. Od 2012. je Rusija članica Svjetske trgovinske organizacije i na taj način prihvatila je tamošnje uvjete poslovanja i to se ne može sa uvjetima wto a nikako e, pokriti, mislim to je protiv toga. I e, mi procjenjujemo da je ta šteta već u Litvi, ne znam, e, si silne desetine tisuća eura prešla u stotine tisuća eura svakog dana. To je nešto što ne možemo tolerirati. Prema tome, e, da li Rusija sada sankcijama pokušava kazniti jednu bivšu Sovjetsku republiku koja je potpuno samostalna i u EU danas, a mi znamo da su oni to već činili i kod Gruzije, Ukrajine i Moldove kada su htjeli svoju neovisnost. Prema tome to može biti, ali znam da je Guy Verhofstadt rekao i ruske carinske službe diskriminiraju Europske unije i nadamo se da će Europska unija poduzeti hitne mjere da se to promijeni. Upravo je to moja želja da komisija nešto učini. Zato moje pitanje jeste li vi komisija nešto učinili gospodine povjereniče i što kanite učiniti u ime Europske komisije da, komisije da to stanje promijenite? Hvala gospodin, gospođo Meissner. E, dobili ste plavi karton. E, prihvaćali te li ga? Da. E, Hvala vam na ideje koje ste s nama podijelili prema mišljenju e, parlamentarnog kluba EFD-a. Europski parlament bi trebao zauzeti e, čvrst stav u pogledu ove situacije, budući da izvoznici mesnih i mliječnih proizvoda iz Litve su pretrpjeli gubitke to su gubici Europske unije. Slažete li se da bi svi mislim da bismo trebali govoriti istim e, glasom da bismo za, e, da bismo zaštitili uh, Litvu. Naravno, slažem se s time. U redu, hvala. U ime komisije povjerenik. Hvala gospođo predsjednice, e, uvaženi zastupnici. Komisija je obavištena od strane litavskih vlasti da e, ruske carinske vlasti uvode restrikcije za e, litavsku robu od 12. rujna ove godine. Takve disruptivne trgovinske mjere nisu nisu adekvatne i diskriminatorne su e, s obzirom na pravila VTO-a. 8.9. i ja i kolega smo uputio pismo Alekseju Uljukajevu, ruskom ministru, te čelniku Ruske carinske službe. Od 12. rujna uvedene su e, mjere koje su razlog za zabrinutost iz e, gospodarske perspektive. To je ono što smo napisali. Naglasili smo da Europska unija poziva ruske vlasti da odmah uklone te restrikcije. Do današnjeg dana ruske vlasti nisu dale pojašnjenja o razlogu uvoženja e, tih carinskih kontrola. Sada provjeravamo kompatibilnost tih mjera s pravilima VTO-a, a posebice s člankom 11 uh, ugovora GATS. I litavske vlasti bi trebale dati dodatne informacije o tome. Također su nam potrebne sve informacije od litavskih vlasti o pravnoj opravdanosti tih mjera. Europska unija će staviti ovo pitanje na dnevni red sljedećeg e, vijeća VTO-a za trgovinu robom 8.10. u Ženevi e, kao e, slučaj mogućeg kršenja pravila VTO-a. Također na tehničkoj razini između Europske unije i ruskih homologa bi se to moglo rješavati. Još jedna moguća mjera je da se pogleda politički aspekt i da se sukladno tome reagira. Kad je riječ o recentnim e, restrikcijama za litarske mliječne proizvode, komisija nije dobila obavijest o e, vrsti sanitarnih problema vezanih uz e, litavske mliječne proizvode. Komisija je uvjerena u sigurnost litavskih mliječnih proizvoda. Europski sustav sigurnosti hrane osigurao visoku razinu zaštite potrošača, e, zdravlja potrošača. To pokriva e, inspekcije u državama članicama od strane Europske komisije i e, mjere koje osiguravaju sigurnost takvih proizvoda u određenim slučajevima Europska unija drži da je moguće da su neki industrijski standardi nepotrebno strogi i da idu predaleko u zaštiti potrošača, da su potrebni. I stoga komisija poziva e, ruske vlasti na razmjernu reakciju u pogledu kontrole mliječni, mliječnih proizvoda kad je riječ o e, obvezama e, e, VTO-a, sve restrikcije moraju biti opravdane rizikom, a poduzete mjere moraju biti razmjerne utvrđenom riziku. Ruske fitosanitarne i sanitarne restrikcije prema članicama Europske unije na snazi su već više od godinu dana. Europska unija, komisija će braniti litavski izvoz i e, poziva se na obveze koje je Rusija preuzela ulaskom u VTO. Na temelju e, dostupnih informacija neću ukljevati u preporučivanju mjera sukladno odredbama e, ugovora GATS VTO-a. Hvala povjereniče. Sada ćemo dati riječ predstavnicima klubova. Prije svega dajem riječ gospodinu Kaspariju. Štovana gospođo predsjedavajuća, cijenjeni gospodine povjereniče, puno vam hvala na vašim navodima, ali moram otvoreno kazati da je komisija sebi jako pojednostavnila život dajući samo taj tehnički odgovor. Jer ono što mi proteklih tjedana doživljamo jest da je Rusija očito učinila sve što može da bi torpedirala našu europsku politiku dobrog susjedstva. Pa da ne govorim samo da odjedanputa različite transportna poduzeća iz, iz Litve postaju ciljanim metama. Ali sljedeći drugi e, primjer je još potpuno svjež, a to je da su ciljali na mliječne proizvode jer tim proizvodi ne mogu stajati, brzo su kvarljivi. I mislim da zbog toga trebate ići na svjetske e, svjetska tijela i da morate ići odboru svjetske trgovinske organizacije, a isto tako u Ujedinim narodima i morate se žaliti, odnosno obavijestiti glavnog tajnika Ujedinih naroda o tome što se događa. Također trebate obavijestiti ruskog veleposlanika koji sjedi ovdje i koji sjedi tamo i morate mu prenijeti jednu e, notu u kojoj ćete kazati da je politička dimenzija naše suradnje sada već prilično ugrožena zbog ovih najnovijih događaja koje šta Rusija radi. I želio bih da danas iz parlamenta izađe vrlo jasna poruka da se nije ovdje napala samo Litva, nego da znači ako se jedna zemlja Europske unije napadne preko trgovinskih mjera, to znači da se napala čitava Europska unija. Ja želim da tu bude široka europska solidarnost. Ne može se dogoditi da jedna mala, najmanja zemlja članica članica Europske unije mora doslovce ili skoro najmanja da mora krvariti do do, do, krvi zapravo da iskrvari a da cijelo vrijeme pušta političke signale a da im niko ne pomogne ne priskoči u pomoć a da je Rusija kao velika Rusija s njene druge granice uzme kao taoca ako ćete pravo prema tome ja želim da je Evropska odnosno da naš Europski parlament danas odavde pošalje jasnu poruku i da svima bude potpuno jasno da Europski parlament s jedne strane naravno želi dobar odnos i dobre veze s Rusijom ali s druge strane vrlo jasno pokriva otkriva Litvu u smislu da jasno kaže ko napadne malu zemlju Europske unije napao je čitavu Evropsku uniju, a ne samo Litvu. Hvala lijepo kolega. Dobili ste plavi karton e, kolegice Maesner. Prihvaćate li? Das geht Mi ćemo biti vrlo kratki i brzi. To sa mliječnim proizvodima ste spomenuli, ali nismo još stigli to sve o tome govoriti. To je točno. Za e, Rusiju to nije uopće bitno, ali za Litvu je prilično bitno, jer Rusija može od bilo kuda svoje mlijeko izvući, ali koliko mi znamo Litva najveći mogući dio svog mlijeka izvozi u Rusiju. Mislite li da je to jako štetno za jednu zemlju Evropske unije što se događa? Da, cijenjena gospođa kolegice, upravo to što ste vi govorili je ono grozno. S jedne strane je kompletna transportna djelatnost u Litvi teško pogođena i oštećena, ali s druge strane koliko ja znam 90% proizvodnje, mliječne proizvodnje iz Litve ide u izvoz u Rusiju. Pa jasno da će oni potražiti područje gdje će najviše pogoditi. Budući da ja ne poznam nijednu drugu zemlju koja je prijavila probleme sa litavskim mliječnom proizvodnjom, onda pretpostavljam da je to isto tako jedna ciljana mjera koja je s ruske strane poduzela i poduzeta i nadam se da će će se to popraviti. Znači, gospođa Blankevićute iz e, grupe socijalista. Hvala gospođo predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, zahvalna sam na stajalištu komisije o diskriminacijskim mjerama protiv Litve, koje su nas snazi već neko vrijeme. E, pozivam vas da poduzmete sve potrebne mjere, jer do sada one nisu bile dostatne. E, litavski prijevoznici trpe velike gubitke zbog tretmana na granici. E, tretman e, mliječnih proizvoda dovodi do gubitka za brojne proizvođačke i to je štetno za europske građane. I sve se to događa tijekom predstavljanja Europskim vijećem i dok se priprema summit e, vezan i uz istočno partnerstvo u Vilniusu. Trebamo e, dati zajednički politički odgovor na takvo ponašanje Rusije prema Litvi. Potičem vas, povjereniče, i e, komisiju da zaustavite takvu diskriminacijsku po, politiku zauvijek. To ne smije biti presedan za primjenu sličnih mjera protiv drugih zemalja u budućnosti, gospođo predsjedavajuća. Sada bih htjela se obratiti vama. Zamjenik ministra Litve sudjelovao je na našem sastanku. Mislim da bi bilo zanimljivo čuti njegovo mišljenje. Možda bismo mu trebali dati jednu minutu da nam se obrati. Hvala. Ako podpredsjednik vlade Republike Litve želi nešto reći, slobodno se može obratiti. Želite li nešto reći? Želim. U redu. Odmah? Pane komisara. Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, za razliku od uobičajene situacije, u ovoj vijećnici. Ja govorim kao predstavnik e, Republike Litve, a ne u ime vijeća, već u ime moje zemlje. Hvala vam na toj mogućnosti. Hvala povjereniče, hvala Europskom parlamentu na toj prilici. Hvala vam na ovoj raspravi. Nadam se da ćete poduzeti konkretne mjere i unaprijed vam zahvaljujemo na tome. Htio bih spomenuti neke aspekte koji zabrinjavaju ne samo Litvu, već i cijelu Europsku uniju, jer ovaj problem odnosi se na cijelu Europsku uniju, predstavlja izazov za sve nas. Njime se osporava cijeli međunarodni, međunarodni trgovinski sustav, kao i pravila Svjetske trgovinske organizacije. Kao što znate, Ruska federacija bez prethodne najave kao što je običajena praksa, je uvela restrikcije i one traju već neko vrijeme. Restrikcije za litavske prijevoznike, ne samo prijevoznike već i na proizvode, na robu koja se prevozi u Rusku federaciju i radi se o robi koja se ne proizvodi u Litvi, već se tamo tovari. Ne znamo zašto je tome tako, to nije uobičajeno. I to je protivno svim pravilima. To je protivno svim, na, e, svim načelima normalnog suživota. Rusija se nije zaustavila samo na tome. Počeli su voditi neke zabrane. Započeli su s javnom kampanjom protiv Litve i litavskih mliječnih proizvoda. Nitko ne zna što slijedi. Ne znamo što će se dogoditi ako ne reagiramo. Situacija poput ove ne može se tolerirati. Ovo je nešto čime se ne dovodi u pitanje samo Litva, već i cijela Europska unija. I iz tog razloga doista cijenimo napore i reakciju europskih institucija. U ovom trenutku solidarnost s Litvom minimum je potpore koju Europska unija može pokazati i Europa to mora učiniti. Hvala vam na vašoj reakciji i hvala vam na solidarnosti. Puno vam hvala, gospodine Leskevišus, zamjenik ministra vanjskih poslova koji predstavlja litavsko predsjedništvo. Sada predajem riječ e, kolegi Zileu koji predstavlja e, klub ECR. E budući da gospođa Anders Dotter nije ovdje. Krajem 90. godina bio sam ministar tada u svojoj zemlji a latvijski eksporti su tada koji su prevoženi u Rusiju zaustavljeni. Također znamo da je i Estonija pogođena jer je kod njih bilo problema oko jednog posebnog spomenika, a zatim i oko čitavog niza drugih stvari. Rusija je sada članica VTO-a, Svjetske trgovinske organizacije, i krši sva moguća pravila dobrog ponašanja svojim postupcima glede litavskih transportera i litavskog mliječne proizvodnje i mliječnih proizvoda koje transportira. Svi dobro znamo, mislimo ovdje u prostoriji, zašto se to događa. Zato što e, Rusija i dan danas smatra da je Litva dio bivšeg Sovjetskog saveza i njoj pripada. I smatra da je zbog toga je vrlo, vrlo povrijeđena još uvijek a sada kada Litva još ima i predsjedanje Europske unije, misli da treba podijeliti pa vladati. Dakle, treba jedan po jedan dio Europske unije napadati kako bi podijelila i lakše zavladala. Europska unija će mora zaštititi tu zemlju Litvu upravo zbog toga jer to znači napad na nju. Kolega Cile imate plavu kartu od kolege Leifrida primate to? Dobro, gospodine Lajfrid. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Ja bih imao jedno malo pitanje na vas. Vaša politička skupina je inače vrlo kritična kada Europa treba ujedinjeno nastupati. Zapravo ste vrlo kritični prema europskom ujedinjenju, vi iz vašeg kluba zastupnika. Ne mislite li da je ovo jedna od prilika koja pokazuje da jedna ujedinjena Europa može i puno jače djelovati i nastupati nego jedna razcijepkana Europa? Ne biste li možda u tom smislu mogli nešto isuflirati i insistirati kod svojih kolega iz stranačkog kluba u ovom Europskom parlamentu? E grupa parasti ja bih vam odgovorio da naša skupina e, želi zajedničko jedinstveno tržište Europske unije. Mi branimo, zastupamo ta načela našeg jedinstvenog tržišta i vjerujemo da ono može biti razvijeno do savršenstva i da može funkcionirati na našu ukupnu korist. A ovaj potez Rusije je jedan vrlo diskriminatorski potez, jedan potez koji ugrožava čak naše jedinstveno tržište. U tom smislu Mm, smo vrlo skepti, a inače što se, tu smo jedinstveni. A što se tiče ostalna federacija Evropske kao političke tvorene, tu smo i dalje skeptični. Hvala. Zahvaljujem komisiji i kolege. Mi ovdje razgovaramo o velikom kršenju od strane Rusije i to se ne može opravdati. Budući da je to usmjereno protiv Litve, koja je isto tako dio našeg jedinstvenog tržišta, Rusija je postala članicom Svjetske trgovinske organizacije prošle godine, međutim ne poštuje svoje obveze i dakle ne drži se toga. Od 11.9. E, ruske carina se ponaša diskriminirajuće prema Litvi, e, međutim i dalje nemamo nikakve službene odgovore, već arogantne komentare od strane ruskih dužnosnika u javnim medijima da se Litva treba urazumiti jer inače je nečeka dobra budućnost. Dakle, tu su i određene prijetne da će Rusija uvesti embargo pogledu mliječnih proizvoda, a nakon toga i mesni proizvodi i riba. Dakle, ja vam se zahvaljujem gospodine povjereniče na vašem pismu upućenu krajem e, rujna. Međutim, Rusija ne smanjuje svoj pritisak, nego ga još više pojačava. Stoga isto tako i mi trebamo snažno odgovoriti. Moramo pozvati ruskog veleposlanika da nam objasni zašto se to događa. Naravno, će to biti jedna vrsta precedenta, međutim, e, ovakva situacija zahtjeva takvo djelovanje. Isto tako svjetska trgovinska organizacija kao organizacija isto treba poslužiti. Drage kolege, mi bismo trebali govoriti o simetričnim e, mjerama. Dakle, danas se tu radi o Litvi, možda će tu se odnositi sutra na neku drugu državu članicu Europske unije. Hvala lijepa, gospodin Rušek. povjereniče, kolege. measure of the Russian Federation towards our eastern neighbours. Today we are discussing the discriminatory measure of the Russian Federation towards our member states, towards a uh, state that... Dakle, Rusija je krenula jednu vrlo diskriminatornu akciju protiv Litve, a to je država koja, kao što znamo, je naša kolega članica Europske unije, a ujedno trenutno predsjeda ovih šest mjeseci u Europskoj uniji. Prema tome, za nas iz socijaldemokracije je to potpuno neprihvatljivo. Mi ne želimo kao socijaldemokrati izgraditi neke nove barijere, ali i na kontinentu europskom i želimo imati zajednički gospodarski prostor mi ne želimo ugroziti naše trgovinske odnose s rusijom i želimo naravno bez prepreka dalje surađivati sa rusijom i izgrađivati dobre gospodarske odnose međutim ipak unatoč tome ne možemo nikako prihvatiti ono što se događa Litvi. Mi stojimo u cijelosti iza Litve i izražavamo kompletnu solidarnost sa litavskim kolegama. I ne mislimo da je to napad samo na Litvu. Smatramo da je to trgovinski napad na čitavu Europsku uniju kojeg provodi Rusija. I stoga želimo zamoliti gospodina povjerenika da koristi sve instrumente koji mu stoje na raspolaganju u okviru VTO-a i drugih institucija kako bi izašao na kraj s tim problemom jer mi taj problem moramo što je prije moguće riješiti, iskorijeniti ga jer kao što znamo i svi ti proizvođači koji rade i dorađuju za mliječnu industriju i u Litvi i u susjedcima teško pate i mi to ne možemo prihvatiti. Hvala kolega Ruček. A sada kolega Landsbergis ima riječ. Madam President, Dragi kolege, gospođo predsjedavajuća, Naša unija postaje sve više jedna konsolidirana unija. To se dakle vidi i kroz energetsku politiku i kroz našu politiku dobrog susjedstva prema istoku. To susjedstvo bi trebalo biti nešto što je prijateljski nastrojeno, spremno na suradnju. Međutim, tu još postoje određeni određene staci neprijateljstva i to vidimo kroz današnju Rusiju s obzirom na svoje nekadašnje kolonije koje su sve više povezane sa Europom, a ne sa Azijom. I sada se osjeća, dakle, ljutnja nekadašnje gospodara ili metropole prema jednoj od tih zemalja. uništava se komunikacija i to je izazov za cjelokupnu Evropsku uniju. Ne radi se tu samo o litavskim kamionima na ruskoj granici, već o jednoj nenormalnoj situaciji na granici između Europske unije i Rusije. Ne radi se samo o trgovinskim odnosima između Rusije i Litve, nego Europske unije i Rusije. I ti gubici koje e, Litva ima su u stvari europski gubici. Litavske tvrtke su europske tvrtke. Dakle, treba učinkovito odgovoriti Dakle, Europska unija bi trebala podijeliti te gubitke sa Litvom, upravo zbog naše politike dobrog susjedstva. Kao i obično, Kremljin računa na to da njihovi udarci prema određene članice Europske unije su u stvari negiranje postojanja Europske unije. Time i nadalje naša Europska unija podijeljena trebamo konsolidirano odgovoriti kako bismo stvorili bolju budućnost za Europu. Zahvaljujemo kolegi Landsbergisu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Mislim da bi jedno načelo trebalo važiti otkad je, i to na cijelom svijetu, otkad je počela velika gospodarska kriza. A to načelo glasi tko napadne jednu zemlju Europe, napao je čitavu Europu. Bilo je riječ o Grčkoj koju su napali špekulanti i ili je riječ o Litvi koju je napala bivša svjetska velesila mislim da mora vrijediti isto za tu istu jednu jedinu Europsku uniju. I onda treba poduzeti mjere kao što smo poduzeli mjere i u gospodarskoj odnosno financijskoj krizi. Nisam baš sasvim siguran da li napade e, direktne političke možemo E, uz, možemo na njih uzvratiti isključivo trgovinskim mjerama. Ako netko počne igrati takvu vrstu igara, onda mislim da bismo i mi mogli ući u istu tu igru i vidjeti kako će ispasti. Mislim da trebamo blef proza do kraja. Dakle, gospodine povjereniče, vi imate vrlo dobru reputaciju u Kini. Možda želite isto takvu reputaciju stekći i u Rusiji. Hvala lijepo. Nama je Dame i gospodo, sada počinjemo sa postupkom spontanog javljanja za riječ. Gospođa Mokenajte. Zahvaljujem povjereniku. Htjela bih se zahvaliti svim e, kolegama vezano uz zabrinutost, vezano uz Litvu. Tu se ne odnosi samo za Litvu, već e, mjesec dana traje ta situacija. Rusija je uvela zabranu uvoza mliječnih proizvoda, namjerava isto to učiniti za meso i ribu i ne postoje nikakva službena objašnjenja zašto je došlo do toga. Možemo razumjeti kontekst kad vidimo i druga ruske susjede koji su isto to iskusili i pregovore koje trenutno Litva vodi sa Gazpromom. Sjetimo se, dakle, one situacije vezano uz, e, dakle, tvrtkom družba, odnosno s cjelokupnim projektom. Te mjere su u stvari brutalno kršenje načela nediskriminacije i isto tako razmjernosti. E, Rusija je članica Svjetske trgovinske organizacije i tu istinu trebamo djelovati ne samo pragmatično. Želim, želi se i postići, Rusija želi postići nove sporazume sa Europskom unijom, međutim pitamo se da li je to uopće moguće s obzirom sa njihovim obazima. Isto tako imamo sutra jednu akciju solidarnosti, i želimo vam sve pozvati da probate litavski sir. Gospođo predsjedavajuća, povjereniče, htio bih se zahvaliti svim litavskim eh, odnosno svima onima koji nisu Litavci, a koji su zastupnici u ovom parlamentu s obzirom na izraženu solidarnost. Gospodine povjereniče, vi ste rekli u vašem govoru da je iz određenog razloga Rusija je uvela standarde koji znanstveno i jednostavno nisu opravdani. To znači da Rusija je već dugo planirala uvesti gospodarske sankcije prema bilo kojoj zemlji. Želio bih vas podsjetiti da prije Božića litavski i baltički e, prijevoznici moraju stajati u velikim redovima ili uvijek moraju prije Božića stajati u velikim redovima ispred ruske granice. Dakle, trebamo razgovarati o toj politici ekonomske zaštite i o strateškim interesima naših zemalja. To bi trebalo automatski aktivirati u ovakvim slučajevima. Gospodin Danskis. Ne postoji tu puno sumnje da ono što se sada događa u stvari odmazda. Rusija kasni Litvi da, za njihovu politiku pogledu e, pa, dobrog susjedstva, dakle istočnog prema zemljama na istoku i nakon ove gospodarske blokade koje je Litva imala od 99. ovo je veliki drugi napad. Međutim, ovog puta zbog povijesnih okolnosti Litva je potpuno drugačija zemlja. Sada je to država koja je članica Europske unije i sada se e, moramo pozazivati na staru Europsku uniju. Dakle, da oni nisu sami, to je napad na Europsku uniju. Stoga uistinu cijelim komentare svojih kolega vezano uz solidarnost i nužnost da reagiramo kao da je napadnuta Europska unija i trebamo e, e, koristeći tu trgovinsku ucjenu i druge akcije. Dakle, prije samita u Vilniusu i prije nekih velikih događanja u Europskoj uniji trebamo uistinu biti oprezni, dakle da se tako nešto ne ponovi opet. Hvala. Hvala, gospodin Kalem. Hvala. Ovo je jedan neprihvatljiv oblik pritiska ne samo protiv jedne države članice, već i zemlje koja predsjedava Europskom unijom. I tako se to može samo e, tumačiti kao jedan neprijateljski potez prema cjelokupne Europske uniji. Nije to nekakav bilateralni trgovinski nesporazum ili sukob. I nije se to dogodilo slučajno. Sl slična brutalni gospodarski pritisak je primijenjen i na Moldaviju i na Ukrajinu. Stoga uistinu komisije države članice e, moraju e, postupiti u skladu sa rezolucijom koja je donesena prije dvije godine. Dakle, da se tu jednostavno radi o političkom pritisku i tu moramo primijeniti posebne akcije, pogotovo od strane komisije. Krem, Kremlj je još jedanputa dokazao dakle, da u stvari se radi o neprijateljskom držanju i prije samita u Vilniusu Europska unija mora poslati vrlo jak signal solidarnosti da smo mi ujedinjeni u branjenju naše države članice i time branimo slobodu i drugih država članica i da želimo imati integriranu Europsku uniju. E, Puno hvala. Ja bih želio vašu pozornost usmjeriti na činjenicu da ovdje imamo posla sa vrlo diskriminirajućim praksama Rusije prema Litvi i litavskim produzećima. Međutim, ta način postupanja te prakse ruske nisu ništa novo i ne pogađaju samo Baltičke republike, nego se događaju već odavno i kontinuirano ponavljaju. One su svojedobno primijenili isto takve mjere i protiv različitih proizvođača i poduzeća iz Poljske. Odnosili su se i na mliječnu proizvodnju, sir, dakle mliječne proizvode, ali i mesnu proizvodnju i mesnu prerađevačku proizvodnju. Isto tako je Rusija donijela veto, branila poljski uvoz i pravila druge probleme. I mislimo da Europska unija treba djelovati, jer Europska unija nema manje ili više vrijednih zemalja i moramo govoriti jednim jezikom. Hvala. Gospodin Paska neohlasené sprísnenie zahvaljujem gospođo predsjedavajuće, gospodine povjereniče te strože i jače kontrole prema tvrtkama koje se bave uvozom je veliki problem kada govorimo o robi koju prevozi Litva, oni dolaze iz drugih zemalja Evropske unije, dakle to se odnosi i na druge države članice. Ruska federacija je jedan od najvećih partnera Evropske unije, stoga trebamo imati i ostvariti dobre trgovinske interese, to je u obostranom interesu. toga se mora naći rješenje u pogledu ovih unilateralnih e, mjera, to treba postati dijelom naše diplomacije. Moramo paziti da ne dođe do velikih gospodarskih problema koji će imati implikacije i na naše gospodarstvo. Stoga, gospodine povjereniče, mislim da ne smijemo okljevati. Mislim da moramo uistinu ozbiljno porazgovarati sa našim ruskim partnerima. Sada gospodine povjereniče, izvolite. Thank you, uh, Hvala gospođo predsjedavajuća. Kolege, nemam nikakvu sumnju, nema nikakve sumnje da su ove mjere politički motivirane i da su vezane uz pritiske vezane uz europsko istočno partnerstvo i kad sam slušajući vašu raspravu shvatio sam da i kod vas nema sumnje uvaženi zastupnici. Međutim, činjenica da se radi o politički motiviranim mjerama znači da se mi trebamo pripremiti prije nego se obratimo VTO. Trenutno analiziramo kompatibilnost tih mjera s pravilima VTO-a bilo bi kontraproduktivno obratiti se vto bez prethodne analize koja se temelji na eh, činjenicama i statistikama. 8.10. održat će se, će se sastanak eh, vijeća eh, o trgovini robama VTO-a kao i tehnički i razgovori na tehničkoj razini. Bitno je znati s kime treba razgovarati ja sam inače se školovao e, kao e, odvjetnik e, prije nego što odete na sud, a to je sud, morate se pripremiti, morate pripremiti spis. Ne znači da svi predmeti koji završe na vto ne znači da ćete, da ćete sporove dobiti, ali mi smo ih skoro sve dobili jer smo se dobro pripremili. Nadamo se da će tako biti i s Litvom. Može se također reagirati i politički na ovakve mjere. I gospodin Kaspari je spomenuo mogućnost pozivanja ruskog veleposlanika. Ja bih to mogao učiniti u tijekom narednih dana, to nije nikakav problem. Mislim da bismo e, trebali jasno reći Rusima, kao što su i mnogi od vas već rekli, da kada napadnete jednu državu članicu da ste napali cijelu Europsku uniju. Nemam čarobni e, štapić kojim bih ovo razriješio preko noći. Evo ja sam napisao popis svih problema s Rusijom od 23. 2012. godine. E, e, oni su uveli zabranu uvoza mesa iz svih europskih zemalja zbog kršenja veterinarskih e, pravila. Postoji niz mjera koje su uveli ne protiv jedne države članice, već nekoliko njih. To nije nešto što je potpuno novo i budete uvjereni da ćemo poduzeti adekvatne mjere. Ali shvatite da isto tako to trebamo napraviti na temelju prikupljenih dokaza koje tek trebamo prikupiti, trebamo pitati Ruse što će učiniti, kako to misle napraviti i na temelju svih tih materijala ćemo vrlo uskoro donijeti odluku. Hvala. Možemo završiti s ovom raspravom sada. I čut ćemo izvješće Malcoma Harbora o